smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica. E, izvjestiteljica ima riječ, izvolite. Er Dobar dan. Hvala vam. Danas je stvarno veliki dan. Mi se bavimo ovom temom koja je predstavlja jedan ogroman problem za naš okoliš. Stotine milijardi ovih laganih plastičnih vrećica se svake godine potroši u Europskoj uniji. 8 milijarde nakon toga direktno završi u prirodi kao otpad izravno putuju u naš okoliš i to su brojke koje smo dobili podaci brojčani koje smo dobili od Europske komisije a te plastične vrećice štete u prirodi, štete svima, e, ljudi, ptice, životinje, cijela priroda može učiniti samo jedno, mora se braniti i smanjiti potrošnju plastičnih, laganih plastičnih vrećica. I sada smo uspjeli na toj hijerarhiji uspjeti. Mi želimo reducirati, prvo djelovati preventivno, to je prvi korak. Komisija nam je sa svojim brojkama pokazala da se nešto učiniti mora. Onda je prijedlog konačno došao od komisije, doduše to je bila zadnja komisija, a mislim da nisu te nove prijedloge, zadnji prijedlog koji je došao od komisije nije bio bitno bolji od onih proteklih, ali na svu sreću se i parlament prihvatio ove ozbiljne teme i tu se želim u vezi s tim zahvaliti kolegama na sjajnoj suradnji. Sa kolegicom Gigom Brandi sam cijelo vrijeme surađivala, vrlo, vrlo usko, zatim toplo zahvaljujem kolegi Lavi i svim ostalim kolegama jer mislim da smo uspjeli složiti i sastaviti zbilja dobar tekst. Nakon toga je došlo predsjedanje po talijanskim talijansko predsjedanje koje se zbilja angažiralo i uspjelo je dovesti do toga da postignemo dogovor sa vijećem i komisijom o ovoj važnoj temi i zato danas možemo i ove stvari prezentirati. Važna redukcija u pitanju. Od 2018. do 2020 se treba uvesti čak i obavezno plaćanje za korištenje plastičnih vrećica. Ako to uspijemo sve će biti lakše. U Irskoj su to uspjeli. Nametnuli su plaćanje za plastičnih plastične vrećice i u roku od šest mjeseci su već vidjeli jako dobre rezultate. Isto, tako i u Portugalu. A ako to ne bude tako, ako se ne bude moralo plaćati za plastične vrećice, onda će se ciljevi redukcije nametnuti. To znači da do 2019. neće biti dozvoljeno potrošiti više od 90 laganih plastičnih vrećica godišnje po glavi stanovnika. I to je već bolji i relativno dobar rezultat. Međutim, mi moramo reći da komisija nije uvijek bila kooperativna. Nažalost nije. Oni su imali razno razne, relativno nevažne razloge da ne bi morali djelovati. Stalno su govorili da to zemlje članice moraju same regulirati, da to spada pod njihovu nadležnost. Ali one to ne čine, stoga mi moramo nešto poduzeti i stoga smo i sastavili ovaj tekst i radili na ovom prijedlogu. Zatim, postoje veliki gospodarski subjekti i vrlo važni faktori gospodarski koji nam govore da ćemo na kraju krajeva zapravo uštedjeti jer šteta po okoli, šteta u prirodi je puno veća od koristi samih plastičnih vrećica. I, međutim, unatoč tome smo imali do sada stalno problema s komisijom koja nas je zapravo kočila u napredovanju i radu na tom dosjeu, na tom pitanju, tom problemu velikom i nadam se da sada komisija nakon talijanskog angažmana tijekom njihovog predsjedanja neće više ništa učiniti da povuče naš prijedlog. A sada, koliko još imam vremena, da kažem, mi u ovom trenutku, ovih četiri minute koliko sam ja ovdje govorila, je u Europi potrošeno više od milijun e, vrećica. I vidite te brojke, te brojke bi vam morale pokazati koliko je ozbiljan taj problem. Dakle, zahvaljujem još jedanput svim kolegama izvjestiteljima iz Sjene, svim kolegama koji su se za to zauzeli i nadam se da će sada e, komisija nešto učiniti jer to je win-win situacija. Hvala lijepo gospodine Vela, vi imate riječ. Hvala lijepo predsjedavajući, časni članovi Europskog parlamenta, dobro jutro. Mi smo danas ovdje da bismo finalizirali zadnji korak ovog legislativnog procesa usvajanja direktive koja želi, koja se želi riješiti jedan vrlo ozbiljan i vrlo vidan problem za naš okoliš. Preveliko korištenje i odbacivanje laganih plastičnih vrećica. Te lagane plastične vrećice, kao što je već kazano, vrlo lako odu iz onog struje velikog otpada koje se regulirano zbrinjava i završe kao otpad ili u moru ili u našem prirodi. Oni, kao što je dokazano, oni mogu stotinama godina onda još postoje i sa svojim mikroskopskim sitnim česticama ugrožavaju okoliš e, kompletne i kopneni, pogotovo pomorske. Dakle, vrlo visoka potrošnja laganih plastičnih vrećica, nekoliko stotina milijardi plastičnih vrećica te vrste samo u Europskoj uniji nas apsolutno ugrožava. Osim toga implicira da ćemo potrošiti naše resurse i osim toga pokazuje i postaje jedan simbol jednog potrošačkog društva koji ima jedan potpuno neodrživ način života. Lagane plastične vrećice koje se samo jedanput koriste i potom bacaju su jedan primjer upravo linearnog e, načina razbacivanja resursa. Prema tome mi moramo poduzeti akciju, moramo se pozabaviti e, zagađenjem pomorskog okoliša, pogotovo velikim dijelom sa tim otpadom u moru koji upravo potiče od laganih plastičnih vrećica. Očito to je globalni problem koji zahtjeva akciju širu od Europske unije, ali važno je da mi učinimo svoj dio. U dogovoru oko drugog čitanja gdje su se amandmani usvojili u direktivu za smanjenje korištenja laganih plastičnih vrećica može se danas već formalizirati i gledajući različite pozicije su zakonodavaca koje su, kakve su imale na početku čitavog zakonodavnog procesa, onda je potpuno jasno da to nije bio lagani put i lagani zadatak. Međutim, zahvaljujući naporima svih strana mi smo postigli da danas imamo kompromis pred sobom na stolu. Dozvolite da se posebno zahvalim izvjestitelju, odnosno gospođi izvjestiteljici Margareti Auke na njenom E, zaista posvećenom i temeljitom radu kao i izvjestiteljima iz Sijene iz odbora za okoliš. Komisija pozdravlja dogovor kojeg su su zakonodavci postigli iako on sadrži neke elemente koji bi po mišljenju komisije bili zapravo bolje upućeni i bolje se s njima bavili u jednom puno širem kontekstu. Ali ipak ovaj dogovor je bio moguć zato što svi mi dijelimo isti cilj. Želimo ograničiti potrošnju i odbacivanje plaganih plastičnih vrećica. Ovaj prijedlog teksta koji je danas pred vama doista će učiniti jednu bitnu razliku e, kod tog problema i njegovom tretiranju. Hvala. Sada riječ ima gospodin Helveni u ime kluba zastupnika Pučana. Hvala lijepo predsjedavajući. Drage kolege, štovani gospodine povjereniče, ja bih želio početi sa svojim zahvalom gospođi Auken i komisiji, jer mi smo sada učinili vrlo važan i dobar korak u pravom smjeru i jer vidimo da bi se mogla na ovaj način eliminirati ova loša navika naših potrošača u Europskoj uniji. Povjerenik Vela ima apsolutno pravo. Te lagane plastične vrećice se moraju eliminirati. 90% tih laganih plastičnih vrećica ne završavaju u reguliranom zbrinjavanju, nego se bacaju. I otprilike 8 milijardi tih vrećica laganih svake godine nestaje i mi ne znamo šta se s njima dogodilo, nisu se uredno zbrinule nego gade i opterećuju naše okoliš. Naravno, ovo ovdje je u pitanju kompromis, ali i sa kompromisom se može pokazati da mi djelujemo pozitivno i da uzimamo u obzir interese građana i potrošača, ali prvenstveno naše prirode i moramo misliti na našu budućnost. U mnogim zemljama su se već našli putevi kako se riješiti tih plastičnih vrećica. U Mađarskoj primjerice 2011. uvedeno obvezno plaćanje za sve plastične vrećice i na taj način su postigli stvarno veliku redukciju postoje i drugi načini. Primjerice uvedete kvote za različite slučajeve i mislim da morate uzeti u obzir sve vrste takvih plastičnih nosivih vreća i sve vrste potrošača gdje se to koriste i onda se uvedu različite kvote. Mi isto tako znamo da još za sada nema rješenja za zbrinjavanje ove lagane plastične mase koja se koristi za ove najlaganije, najtanje plastične vrećice čije stjenke nisu deblje od 0,5 mikrona. I mm, znamo da jednostavno čak ni sa ovim našim početnim korakom, ovim prijedlogom teksta za direktivu nećemo još sve te probleme riješiti, ali ćemo sada puno toga prebaciti i u ruke naših građana. Hvala lijepa, gospodin Henveni. Hvala vam. E, imate plavu karticu od gospodina Frunzulike. Hoćete li je prihvatiti? Prihvaćate li? Gospodine Frunzulika, izvolite. Ja Prihvaćate li dakle gospodine Halvenji jednu plavu karticu od gospodina Franzulice? Naravno, da pačem. Zapravo, gospodine Halveni, vi govorite o stvari izbora. Vi ste govorili o izboru i o kompromisu ali ja ne mislim da trebamo kompromise postizati kad je naš život u pitanju. Jer vidite, sve ovo o čemu mi govorimo, to je vrlo otrovno i to dugoročno truje sve oko nas. Prema tome, na kraju, mislim da bi trebali na kraju pozvati komisiju vijeće da se kompletno zabrane te lagane plastične vrećice i uopće plastične vreće, a ne samo da se reducira broj i mogućnost njihovog uporabe. Zar ne mislite i vi tako? Hvala vam lijepo na mogućnosti da odgovorim na to. Naravno da se slažem s vama, ali mislim da svi u ovom slučaju moramo prvo napraviti domaću zadaću u svojoj zemlji. Jer e, naravno da Evropska unija ne može sve učiniti i za svaku zemlju pojedinačno. Mi znamo dokle smo došli u Europskoj uniji. Mislimo da svaka zemlja ima svoje mogućnosti da ide brže i da ide još brže nego što to europsko zakonodavstvo nameće. Ali ovo je barem onaj minimum koji svuda postižemo. Hvala. Sada gospođo bonafe Hvala vam. Dopustite mi da najprije zahvalim izvjestiteljici Auken na njezinom randu u proteklih nekoliko mjeseci. No, ono što imamo danas pred nama nakon dugotrajnih eh, pregovora je vrlo važna mjera koja ide mnogo dalje od specifičnog zadatka, a to je da se obveže zemlje članice da smanje potrošnju laganih plastičnih vrećica. Takve su plastične vrećice veliki e, zagađivač općenito okoliša, a i glavni zagađivač mora. No ovo je s druge strane i simbolično. Zašto? Pa ako europsko zakonodavstvo o otpadu se temelji na 4R, o kojem, kad je riječ dakle o pravilnom i odgovarajućem upravljanju, prvo je dakle smanjenje e, otpada, to nije uvijek funkcioniralo. U Europi imamo podatke koji nam pokazuju kako um, je količina otpada porasla u proteklih nekoliko godina unatoč krizi i to uh, zbog toga što nismo uspjeli uvesti mjere prevencije. Tako da ova mjera kreće upravo odatle. Po prvi puta ćemo djelovati na prvoj razini upravljanja otpadom. Moramo e, reći zemljama članicama da moraju smanjiti potrošnju plastičnih vrećica i definirati obvezujuće ciljeve te definirati cijene. I još jedna stvar. Ovom direktivom Europska unija ima važan instrument kojim će potaknuti razvoj kružnog gospodarstva. To je dakle novost u održivom gospodarstvu. Smanjenje plastičnih vrećica će ići u smjeru dakle, da se resursi troše učinkovitije i to će imati pozitivan učinak na cijelo gospodarstvo. Jer od proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su tipični za linearno gospodarstvo prelazimo u e, prelazimo na alternativna rješenja koje imaju bolje utjecaje na okoliš a koji će potaknuti razvoj zelenih gospodarstva. Na primjer zeleni lanac što je recimo jedan od velikih izazova zelenog gospodarstva. Ovo je jedan važan proces koji se mora nastaviti i to ćemo učiniti sa novim ambicioznim prijedlogom emisije o e, ciklusu otpada. Hvala vam. Hvala. A sada riječ ima gospođa Gerling. Hvala lijepo predsjedavajući. I još jedan puta hvala i našoj izvestiteljici. Ja sam se bavila prijedlogom komisije kad je prvi puta lansiran i apsolutno mislim da se trebamo pozabaviti problemom plastičnih vrećica, posebno njihovog utjecaja na okoliš. Prijedlog komisije kad je stigao bio relativno fleksibilan i nudio je čitav niz mogućnosti zemljama članicama da izaberu kojim će putem krenuti. Međutim, kao rezultat vidimo ovdje da konačni dogovor jednostavno nema dovoljno fleksibilnosti i mislimo da ne ispunja dovoljno temeljnih zahtjeva. Ja mogu naravno pod poduhvat, e, e, da se na, počnu proizvoditi različite vrećice koje se mogu kompostirati i na druge načine zbrinjavati i koristiti i bez ne znam kako detaljnih znanstvenih e, analiza. Međutim, mislim da bi se u drugim stvarima trebali više držati zelene knjige komisije o plastičnom otpadu pogotovo recimo kod korištenja biorazgradivih plastičnih masa kod korištenih za vrećice. Isto tako mislimo da bi različite posljedice mogle biti po okoliš posebno problematične, ali i po zemlje članice i po sam način pravne izvedbe kad govorimo o omjeru proporcionalnosti i naravno u udjelu onog u kojoj mjeri su zemlje članice odgovorne za to. U svakom slučaju mislim da ne mogu poduprijeti razine koje su ovdje e, postavljene u ovom izvješću, a da nismo imali dovoljno statističkih podataka koji bi to obrazložili. Na kraju ono što mogu reći je da sve što je kazala gospođa Auken jest mi trebamo je točno i da treba učiniti nešto, ali ne mislim da ne treba učiniti za druge zemlje članice, jer ono što je moja zemlja članica napravila, napravila je zato što svoje mjere je poduzela za smanjenje plastičnih vrećica, ali za sada nemamo dovoljno fleksibilnosti da se to nase. Prema tome ne može se očekivati i ne, nije točno ono što je rekla gospođa Auken da ne može Evropska unija sve učiniti ako zemlje članica ne čine. Može se nešto i postići. Hvala Hvala vam, gospodine Gerbrandi. Mr. Chairman, even in the most remote places of this planet, Čak i na najudaljenijim mjestima ove planete možemo vidjeti, teško možemo naći jednu pličicu bez ostataka plastike u njihovom želucu. I to plastike koja je vrlo često otrovan, otrovna i ne, i ne može se probaviti. Mi znamo da je jedan od najvećih razloga za to veliko trovanje plastičnim vrećicama upravo plastikom, upravo plastične vrećice. Isto tako znamo da su mnoge te životinje upravo progutale u svojim želucima imaju ostatak jedne od onih nekoliko stotine milijardi plastičnih vrećica koje se svake godine potroše u Europskoj uniji. Međutim, ima i dobrih vijesti u ovom izvješću i to čak u dva dijela. Prvo, ovaj ogroman ekološki problem se relativno lako može riješiti, a drugo, imamo ogromnu javnu potporu za sve mjere koje bi pridonijele rješenju tog problema. Stoga, rezultat o kojem mi danas govorimo je, po mom mišljenju, rezultat, odnosno primjer jako dobrog europskog vođenja politike i kreiranja dobre politike. Vidjeli smo jedan jak ujedinjen evropski parlament zahvaljujući i sjajnoj izvjestiteljici gospođi Auken, ali i zato što smo već imali presed tijekom talijanskog predsjedništva situacije da se predsjedništvo nije, da predsjedništvo više nije izbjegavalo probleme nego se njime bavilo i da je za vrijeme talijanskog predsjedanja komisija zaista htjela pozabaviti problemima eh, između zemalja članica ali i na europskoj razini što je mislim bilo prilično jedinstveno. A unatoč tome što Europska komisija možda i može danas misliti, jer to sad ne ide na račun vas gospodine povjereniče Vele, mislimo da će se ovaj upravo postaviti postignuće na njega gledati tijekom idućih godina kao jedno od najvećih postignuća Europske unije u zadnjih godina. Hvala lijepo gospođo Forenza. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Želim reći da bez obzira na neprihvatljive prituske lobista, proizvođača i distributera i bez obzira na indiferentnost e, komisije koje je spomenula izvjestiteljica, Uspjeli smo ostvariti sporazum koji će omogućiti da se u sljedećim godinama smanji potrošnja plastičnih vrećica i djelovat ćemo u tri smjera. Obavezni cilj smanjenja potrošnje za zemlje članice, određivanje cijena i zabrana stavljanja na tržište. I upravo zbog tog rezultata mi iz kluba zastupnika Ujedinjene ljevice zahvaljujemo našoj izvjestiteljici. Smanjiti potrošnju plastična vrećica će značiti i promjenu navika europskih građana. Želimo se boriti protiv Europe za jednokratnu upotrebu. U proteklih nekoliko godina smo iz našeg kluba inzistirali na još strožoj e, direktivi od one koja je ovdje predviđena. A cilj je bio da se u tri godine za 50% smanji potrošnja e, plastičnih vrećica kako bismo dostigli cilj od 100% u roku od pet godine. Zatim tu imamo i ciljeve okso biorazgradivih e, vrećica i stalno inzistiramo na njihovoj e, opasnosti. Kao što se vrlo često događa, na hitna goruća pitanja se odgovara sa dugotrajnim rješenjima zemlje članice imaju obvezu pratiti e, provedbu ove direktive na temelju zajedničke metodologije i kontrolama koje će provoditi Europska komisija. I kao zaključak dopustite mi da kažem da smatram da je ključno uključiti e, zelene pokrete, zelene nevladine udruge u nadzor, zato što smo u proteklih nekoliko godina vidjeli koliko su borbe u tom području bitne za pravedniju Europu. Hvala, a sada u ime zelenih. Riječ ima gospođa Rivasi na dvije minuta. Hvala lijepo predsjedateljice i povjereniče. Drage kolege, prije svega željela bih toplo zahvaliti e, našim kolegama ekolozima, odnosno kolezi iz Danske zbog kvalitete izvješća i zbog kvalitete i nadamo se kvalitete rezultata. E, mi ćemo glasati o novoj strategiji, europskoj strategiji o smanjenju potrošnje laganih plastičnih vrećica. Činjenica je da plastične vrećice ponekad trebaju četiri stoljeća da bi se razgradile. E, također je tu i e, etilen naftnog podrijetla i to je doista pošast za okoliš e, kao što smo malo prije i čuli. I dakle potrebno je poduzeti velike mjere kako bismo se uhvatili u koštac s ovim problemom. Trenutačno imamo E, smanjenje 200 e, vrećica po stanovniku e, na godinu dana, a cilj je 90 vrećica po osobi u godini. A za 2018. godinu dakle, ciljevi su još veći. Dakle, zadaća nije bila lagana kada je riječ o zaštiti našeg ekosustava. Upravo je tu voda jako važna. No, mogli, mogli smo ići još dalje, zato što se vrag ponekad skriva u detaljima, kako se to kaže na francuskom. Govorit ću o takozvanim okso biorazgradivim vrećicama o kojima je govorila moja kolegica. Dakle, radi se o vrećicama koje nisu doista biorazgradive zato što se one razgrađuju u milijune mikročestica i opet predstavljaju rizik za ekosustava. Povjereniče, znate li kada sutra budete jeli kamenice, znate li da u tim kamenicama u vodi koje one sadržavaju, u njima se nalaze te mikročestice. Komisija je dakle mogla ići još dalje i mogla je zabraniti upravo takve okso biorazgradive vrećice. No to niste učinili. E, radi, e, e, bili su vam draže pojedinačne niše nego li da spriječite to zagađenje koje napada i dovodi u pitanje našu bioraznolikost. Hvala, hvala lijepo. A sada riječ Eleonora Evi. Minuta. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Došli smo do krajnje faze ovog procesa koji je bio teži od onoga što sam zamišljala. Bila sam zapanjena strašnim podacima koji su izašli iz procjene e, učinka kad je riječ o štetama koje stvaraju plastične vrećice i to posebice u moru. To je već nekoliko puta spomenuta. Isto tako bila sam zapanjena s obzirom koliko je ovo velik problem, a koliko je istovremeno prijedlog komisije e, blag. Kolegica Auken nije imala jednostavan zadatak, a to je mm, i dakle morala je unijeti konkretne elemente u prijedlogu. I mm, zbog toga ovaj prijedlog koliko god nije savršen, mislim da je to ipak e, nešto najbolje koje se moglo ostvariti s obzirom na to koliko komisija nije željela sudjelovati u ovom dosjeu. Stoga će FDD, italijansko izaslanstvo, poduprijeti prijedlog koji je postignut u dogovoru s vijećem. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je gospodin Olaf Štiger na minutu. Hvala lijepo, predsjedateljice. Komisija je u svojoj mudrosti odlučila imati povjerenika o boljem donošenju propisa. To je povjerenik Timmermans. Bolje donošenje zakona jest potrebno. Zato što su porezni obveznici zbunjeni Eh, kada eh, vide eh, od koliko kada, kada vide propise o zakrivljenosti banana i tako dalje. A sad imamo i propise vezane za potrošnju laganih plastičnih vrećica, a smatrali smo da će ovo biti poništeno zato što se radi o jednoj potpuno nepotrebnoj i besmislenoj mjeri. Međutim, tome nije slučaj. Timmermans na neki način postaje prevoditelj gospodina Junkera. Predsjedateljica ovo samo pokazuje još jedan puta da je ova komisija na krivom putu, da puno obećava, ali ne ostvaruje svoje obećanja. Još malo pa ću završiti. E, ja ispričavam se, ali vaše vrijeme je gotovo. A sada kolega Peter Liza na dvije minute, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, štovane kolegice i kolege. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali i radili na postizanju ovog kompromisa. Prvenstveno izvjestiteljici Margareti Auken, zatim Georgeu Helveniju iz Pučanskog kluba zastupnika koji je međutim došao se jako, iako je nov član relativno, došao se jako puno iskustva iz svoje nacionalne zemlje i vodio je u tom smislu pregovore u ime kluba Pučana. Međutim, imamo veliki problem stvarno veliki problem. Postoji jedan plastični tepih u Pacifičkom oceanu koji je triput toliko veliko Iberijski poluotok. Mi smo već o tome opširno razgovarali i nadam se da ovo što ćemo danas odlučiti, nadam se s uvjerljivom većinom, da će to biti glasova, nadam se da će to biti prvi korak u pravom smislu i rješavanju tog ogromnog problema. Isto tako računam da će ljudi, naši glasači, na to pozitivno gledati, da će se građanke i građani potruditi da se toga pridržavaju. Mi dajemo vrlo jasne ciljeve kojih se moramo pridržavati glede redukcija e, smanjenja plastičnih, dakle smanjenja plastičnih vrećica, ali prepuštamo same načine provedbe zemljama članicama. I ja računam da će tamo gdje će zemlje članice još morati donijeti koje kakve odluke, da će onda se osloniti na različite poticaje. Irska i skandinavske zemlje su postigle bez zabrana, nego zahvaljujući različitim poticajima uspjeli su dakle drastično smanjiti broj plastičnih vrećica. I prema tome moja preporuka je ostalim članicama da kada budu sada razmišljali kako će provesti ovo što bude u direktivi europskoj, da se pritom više služe poticajima različitim pozitivnim mjerama, a manje zabranama. E, I povjerenik Vela i ostali u Europskom kolegiju moraju kad recimo razmišljaju o plastičnim vrećicama i kada spominju jedno šire i veće rješenje, onda mislim da ove jeseni moraju pripremiti jedan opsežniji paket koji će nam i na koji mi s velikom napetošću već iščekujemo, a koji će rješavati probleme u diljem svijeta i te velike zagađenosti. Hvala lijepo. Imate jednu plavu karticu gospodin Lize gospodina Sanja. Prihvaćate, ju. 30 sekundi imate gospodin Sanja. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ovoj raspravi Dobili smo više rasprava, uključujući i doprinos gospodina Lize koji je govorio o očekivanjima država članica, bilo je riječi o potrošačima. U ovom parlamentu, naime, mi ne možemo donositi općenite izjave poput ove koju smo čuli. Zato bih htio kolegu zastupnika pitati, kada govorimo o smanjenju potrošnje i kada je riječ o potrošnji, kakve su, kakvi su koraci prema njemu potrebni? Zato jer je jako teško rješavati ovakva pitanja u okviru rasprave. Gospodine Lize, 30 sekundi za odgovor. Hvala lijepo na ovom pitanju. Često vam pristupaju ako sami radite, recimo u nekom gospodarstvu, i, ali pogotovo ako ste političari kažete ne želim plastične vrećice. Jer vidite, e, vrlo često vam čak i prodavači koji sve trpaju te vrećice kažu to bi se trebalo zabraniti. Jer mi znamo da mi govorimo zapravo u ime ljudi i želimo čuvati ljude. Međutim, mi znamo da onaj sustav kakav je u Irskoj na snazi, gdje su dali recimo sisteme e, da su naplaćuju različitu pristojbu, ili možete uzeti recimo kao e, te vrećice na posudbu. Da su to bolji sustavi koji su odlične rezultate polučili, a da nisu pritom nikakve zabrane koristili. Zato to preporučavamo. Sada gospođa Garcia Perez. Hvala vam. Direktivu koju ćemo danas odobriti ide mnogo malo dalje, mnogo dalje od toga da bude instrument kojim će se riješiti strašna fotografija mora zagađenog plastikom. To se ne događa samo na moru, već i na zemlji, zato što svaka plastična vrećica koja se tu nađe treba 150 godina da se razgradi. Iako je plastika revolucionirala prije mnogo godina naš, e, naše navike i naš proizvodni, proizvodni način, danas se sve više okrećemo cirkularnoj ekonomiji i zbog toga imamo novi izazov. Nova revolucija pred nama. Zbog toga smo željeli da ova direktiva bude mnogo više od instrumenta želimo da se definira kako će se ostvariti tranzicija prema održivoj proizvodnji gdje od planiranja do otpada u cijeloj fazi proizvodnog procesa će se tražiti održivi materijali, pazit će se da se ne zagađuje i da se potiče ponovna upotreba i recikliranje. Smatramo da je dobra klasifikacija vrećica prema svojoj težini i prema korištenju, prema uporabi. Na taj način ćemo omogućiti željenu tranziciju, ali komisija će morati pratiti razvoj alternativnih materijala. Sa 200 vrećica na 40 po osobi je naš cilj do 2020 a još je važniji cilj promijeniti cijeli sustav i promijeniti cijeli proizvodni proces. To će biti veliki, e, velika korist i za zemlje članice i za potrošače, ali naravno i za cijeli planet. Sada gospodin Markus Precel na jednu minutu. gospođa predsjedavajuća, dame i gospodo, brojke o poročeni podaci o korištenju plastičnih vrećica u EU su zaista alarmantni, a razlozi zašto to u budućnosti ne bi trebalo tako više biti potpuno su jasni. Mi imamo ogromnu potrošnju sirovina, potpuno nepotrebnu potrošnju energenata, puno dugi životni ciklus tih plastičnih vrećica ili nemogućnost da se opće razgrade i zatim rezultat koji je katastrofalan što se tiče zagađenja i opasnog zagađenja u svjetskim morima i cijeloj prirodi. Sve to upravo traži, vrišti da se nađu razumna i pametna rješenja. Zbog toga je pristup da se lagane plastične vrećice čija stjenka manja i tanja od 0,05 mm u EU reduciraju jedino razumno. Naravno, možda ćemo na taj način u konačnom rezultatu i neke kontraproduktivne stvari izazvati, jer ćemo vidjeti da će proizvođači na kraju krenuti na proizvodnju e, plastičnih vrećica sa debljim stjenkama, pa ćemo na kraju imati još više plastike i, otpada u morima i u prirodi koje se više neće moći uopće razgraditi. Hvala, sljedeće je gospođa Bilder na godinu na jednu minutu. Hvala. Svake godine milijun plastičnih vrećica završava kao e, smeće. E, ne samo da one uništavaju i zagađaju e, naše selo, već i rijeke i rijeke i mora i od njih ugibaju mnoge životinje. Jedino što možemo učiniti je poduzeti mjeru koja će biti primjenjiva u čitavoj Europi. Sada smo poduzeli mjeru smanjenja potrošnje laganih plastičnih večera. Trenutačno imamo 200 vrećica potrošnje godine, a e, cilj nam je 40% po osobi do 2025. godine. To je veliki e, korak unaprijed koji vodi ka tome da smanjimo patnju e, divljih životinja i vrsta, a i da imamo bolje i zdraviji okoliš. U Ujedinjenoj kraljevini liberalni demokrati se bore protiv konzervativaca kako bi osigurali plaćanje poreza na plastične vrećice i to će se dogoditi ove godine. U, u konzervativci u parlamentu u Ujedinjenoj kraljevini pokazali su svoje pravo u lice kada nisu poduprli ove europske mjere. E, dakle, doista trebamo pokazati što je to e, zaštita okolišta. E, i smanjenje nepotrebno korištenja plastičnih vrećica mora početi sada. gospođa Bere, imamo jednu plavu karticu za vas. Gospođo Berder, dvije plave kartice prihvaćate. Jedna je od gospođe Grling na 30 sekundi. Izvolite. Hvala. Hvala. Mogu li zapitati gospođu Bilder vjeruje li ona da je ovaj prijedlog bolji i da će biti učinkovitiji u Ujedinjenoj kraljevini od onog prijedloga o kojim se glasuje u Ujedinjenoj kraljevini, a koji su poduprijeli liberalni demokrati u svezi sa smanjenjem plastičnih vrećica. Odgovor. Da, ovo je paneuropski prijedlog koji državama članicama opušta da same odluče o onome što je najbolje kako bi se smanjile plastične vrećice. U Ujedinjenoj kraljevini e, e, u Ujedinjenoj kraljevini se to događa na drugčiji način kroz poreze. Zatim plava kartica od gospođe Revasi. Gospođo... Imate još jednu plavu karticu od gospođe Revasi. Izvolite, 30 sekundi. E, gospođo Perder, vi ste čini se osjetljivi na pitanje okoliša. Koje je vaše mišljenje vezano za činjenicu da nismo zabranili e, korištenje e, oksok biorazgradivih plastičnih vrećica. Dakle, zabranjujemo ono što se vidi, a ne zabranjujemo ono što se ne vidi, zato što postoje gospodarski ulozi u toj priči. The use Korištenje biorazgradivih plastičnih vrećica jest problem. E, ja ne znam da li ga možemo ovdje riješiti, no ako bio razgradive vrećice uđu u ciklus reciklaže, e, to je druga stvar. Tako da e, ćemo se vrlo vjerojatno morati vratiti na biorazgradive plastične vrećice i pozabaviti se njima. No ne mislim da bi se trebale koristiti kao vrećice za, u, trgovini. E, Hvala lijepo, sada je na minutu gospodin Lukmin Flanagan ima riječ. E, hvala lijepo na prilici e, da izrazim svoje mišljenje. Slažem se sa e, konceptom uvođenja poreza kako bi se smanjilo korištenje plastičnih vrećica. To je uvedeno u Irskoj i bilo je prilično učinkovito. No druga strana argumenta je sljedeća što mi zapravo sada koristimo? Mi sada više, koristimo pa, papirnate e, e, e, vrećice umjesto da koristimo one vrećice koje su plastične ali se mogu ponovno iskoristiti. Dakle, moramo znati i da papirnate vrećice i proizvodnja papira predstavlja 70% zagađenja zraka. Također može biti opasna za zagađivanje. Dakle, morali bismo razmisliti o jednoj alternativi. Ja ću vam samo reći da je moja moja baka već znala za alternativu, a to su vrećice od konoplje. 70 godina ih je koristila. Mi smo taj izum imali već 70 godina unatrag. Zašto bismo sad nešto trebali ponovno izmišljavati? I ako države članice nisu prisiljene koristiti nešto što ne žele, primijeniti nešto što ne žele, ako, prisilite države članice da nešto učine, one to neće učiniti kako treba učiniti. Ali ako države članice, ako im prepustite da same učine nešto i ako doista to žele učiniti, učinit će to kako kako treba a mi smo živi primjer toga. Gospodin Macoronis na jednu minutu. Štovane kolegice i kolege, potrošnja plastičnih vrećica se stalno E, povećava. Otprilike globalno se u jednoj minuti potroši milijun plavnih plastičnih vrećica što ugrožava ne samo prirodu nego javno zdravlje i zapravo sve na nas. Zbog toga trebamo naći jedno rješenje. I mislimo da ali ta naša direktiva i naši prvi koraci ne trebaju samo biti e, hitni nego moraju stvarno imati posljedice po okoliš. Zatim, realni i mjerljivi rezultati koje želimo postići, postićemo samo ako svi naši ciljevi budu poprečeni i vijelnim i realističnim brojevima, brojčanim podacima. Stoga mislim da se u uniji trebaju tek prave metode za dobivanje takvih brojki i razviju a onda ćemo tek moći obvezujuće ciljeve nametnuti. Treće, mislim da bi se jedno uvođenje plaćanja za plastične vrećice može koristiti kao ta dobro rješenje. Međutim, treba paziti da to ne bude onda sadržano u cijeni, jer bi to moglo biti predrastično po sve potrošače. Prema tome, paralelno moramo poticati i alternativnu ambalažu. Hvala lijepo, a sada gospodin Franc Obermer opet na minutu i pol. Hvala lijepo, predsjedavajuća. Već dugo su te razarajuće posljedice potrošnje plastike i plastičnih vrećica poznate, posebno kako je razorne posljedice po svjetska mora ima. Stoga apsolutno pozdravljamo današnji tekst. Međutim, unatoč tome treba naglasiti da to može biti tek samo jedan i prvi korak u pravom smjeru. Jer na kraju bilo kako novčani namete ili oporezivanje tih vrećica nije konačno rješenje. Jer mi znamo to nije konačno rješenje jer plastične vrećice po 500 godina ostaju ne mogu se u našem okolišu e, razgraditi. Mi moramo kompletno se maknuti od tih plastičnih vrećica i bez obzira na ove međukorake koji nas vode zapravo nam neko malo olakšanje daju, a to je recimo sistemi da se plaća kaucija ili sustavi da se plaća generalno za vrećice ili nešto. I mi u Austriji znamo da se mora to kompletno maknuti, bilo kod kojih plastičnih proizvoda i kod pet ambalaže i kod bilo koje druge plastike. Mi moramo naći materijal koji je kompletno biorazgradiv, što znači da se da bi ih uklonili za uvijek, ali to znači da se moraju znanost i razvoj potencirati i to u svakoj zemlji članice. Hvala, sada gospođa Bila Juso na minutu i pol. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče. Plastične vrećice su uzrok brojnih problema u okolišu i posebice zagađenja mora. U proteklih nekoliko godina zemlje članice i tvrtke su učinile brojne napore kako bi smanjile potrošnju vrećica i mnogi od njih su i poduzeli mjere kako bi se smanjila potrošnja. Ovom se direktivom želi zemljama članicama dati e, određene instrumente kako bi spriječili stvaranje takvog otpada a želi se zabraniti i besplatno davanje takvih vrećica. U mojoj zemlji te se vrećice naplaćuju u većini e, supermarketa i to je vrlo učinkovito. Osim toga, e, nameću se ograničenja za tanke, tanje vrećice. To one su potrebne za prodaju proizvoda, određenih prehrambenih proizvoda. Njihova zamjena, ako se za to, učini, ako se za to odluči, morat će se učiniti pažljivo i paziti koji će se materijali koristiti kao zamjena. Želim zahvaliti izvjestiteljici na njezinom radu, želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i čestitam im na rezultatima ostvarenim u pregovorima s vijećem i nadam se da ćemo podržati ovu direktivu. Hvala vam. A sada gospođa Kadenbach ima riječ na minutu i pol. ne predsjedavajuća, gospodine povjereniče, vrlo često smo kao zastupnici imali taj veliki problem da moramo stanovništvu objasniti zašto smo neku odluku donijeli, šta želimo time postići. Ovaj puta mislim da će stvar biti puno jednostavnija, zato što ovu veliku želju Evropljana i Evropljanki možemo napokon uspuniti. Više od 78% Evropljana je bilo zato i još uvijek je zato da se suzbije ova, ova gomila, ova nezaustavljiva struja plastičnih vrećica i da se barem to reducira. U Austriji je 73 posto stanovništva se izjasnilo da se općenito zabrani kompletna upotreba plastike za ambalažu i vrećice. Ovdje imamo priliku da počinimo prvi važan korak i da redukciju izvršimo ali i da osvijestimo ljude još više. Mi vrlo često imate u dućanima situaciju da potpuno nesvjesno pokupite vrećicu, kupite nešto, oni vam smakiraju i vi to uopće ne razmišljajući nosite. Prema tome mogu samo svakog pozvati da te jednokratne plastične vrećice ne bacate nakon toga, nego probajte ih kod kuće spremati. ostavljajte ih barem tjedan dana da vidite koji će brdo tih plastičnih vrećica nestati, nastati, koliko ste ih donijeli. I kad pomislite da više od 400 godina to brdo neće početi se raspadati i nestajati nego još uvijek postaje onda prema tome tih 15 ili 20 minuta konfornog nošenja nečeg doma mislim da predstavlja previsoku cijenu za to. Osim toga uvjeren sam da ovdje treba fleksibilna rješenja jer u Europi imamo vrlo različite pejsaže, različite zemlje. Imamo potrošnju u prosjeku od 200 do 400 plastičnih vrećica po glavi Evropljana. Vidite koliko su to velike razlike. Ali ja polazim od toga da će pritisak stanovništva i u budućnosti biti toliko jak da ćemo imati velik pritisak da se smanjuju i konačno zabrane plastične vrećice. Hvala lijepo, sada je na minutu gospodin James Nicholson ima riječ. Hvala predsjedateljice. E, u e, programu rada komisije za 2015. godinu rekao je da želi imati Europsku uniju koja je veća i koja je ambicioznija kada je riječ o velikim temama i skromnija kada je riječ o manjim temama. Direktiva kojom se bavimo danas e, jest primjer gdje je Europa prevelika i preambiciozna kada je riječ o malim temama. Dakle, radi se o nečemu što se koristi u svim kućanstvima u Europi. Dakle, plastična vrećica ne može biti manja od toga. E, dakle, razlog je smanjenje samo zagađevanja zagađenja i naravno da je smanjenje plastičnih, korištenja plastičnih vrećica nešto što možemo poduprijeti. No mislimo da je suviše sve preskriptivno i da ne je izvedivo. Ciljevi smanjenja i podaci kojima raspolažemo ne, podupiru ovaj prijedlog. Smatram Smatram da se sami ciljevi i brojčani ciljevi trebaju prepustiti samim državama članicama. Hvala lijepo. Sada gospođa Frederik Hvala lijepo gospođo predsjedateljice. Nekoliko e, brojki. Pet sekundi je potrebno da se proizvede proizvodna e, plastična vrećica i pet tisuća godina da bi, se, e, da bi se razgradila. I upravo je u tome važnost ove teme i upravo u tome leži važnost, važnost smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica. Naime, trebalo bi smanjiti e, potrošnju po osobi e, do 2025. godine, to je cilj 40, vrećica po osobi. To je razumno, no s obzirom na razlike koje postoje u Europi, na primjer četiri vrećice u Finskoj, 400 u Poljskoj ili u Portugalu. Dakle, to je potrošnja. Dakle, ciljevi su razumni, ali mislim da će ih biti teško ostvariti mislim da europa treba bolje raditi da mora postići bolje ciljeve a kada kažem europe to su države članice odnosno one države članice koje na neki način kaskaju i koje bi se trebale inspirirati sjevernim zemljama i onim dobro su irska a između ostaloga i luksemburg. hvala lijepo. Gospodin, na minutu. ja Dame i gospodo, ja sam e, predložio amandman kojim bismo ovu direktivu u potpunosti povukli direktivu o zabrani plastičnih vrećica u trgovinama. Možete glasovati kako biste ljudima omogućili da sami odluče što će rabiti za nošenje onoga što kupe. Nemojte podcjenjivati ljude, oni recikliraju kada je zahtjev racionalan kada ja imam mogućnost odabira između papirnate vrećice i plastične, ja uzmem papirnatu, a kada mi treba nešto, plastična vrećica, uzmem plastičnu vrećicu. Što mislite, što će se dogoditi s plastičnim vrećicama? Ljudi će koristiti više malih plastičnih vrećica svi će kupovati više plastičnih folija u koje će umatati stvari. Oni od vas koji žele zabraniti plastične vrećice, nadam se da nikada ih ne rabite, jer ako ih rabite, a ovdje ih želite zabraniti, znači da ste hipokriti. Hvala lijepo za jednu minutu. Sljedeći govornik, e, gospodin Jalk. Mikrofon, molim vas. Poštovani kolege, predsjednice, već brzi pogled na ovaj tekst koji je usmjeren na zabranu potrošnje laganih plastičnih vrećica sve nas potiče da glasujemo za njega. U potpunosti je nužno da se usredotočimo na svoj cilj E, a ne smijemo pritom izgubiti šumu e, gledajući drva. Dakle, nema smisla poduprti ovu direktivu dok stvaramo emisije ugljikovih spojeva putem prometa. Moramo se usredotočiti na cjeloviti paket, a ne samo na određene stvari. Zabrana plastičnih vrećica nije dostatna kad istodobno imamo mnogo drugih e, odluka e, koje idu u prilog trgovine i prometa

Arne Gerik, jedna minuta, izvolite. E, hvala, e, gospođo predsjedavateljice. E, gospodine povjereniče, danas ujutro kada sam dolazio u Europski parlament vidio sam tri plastične vrećice na obali rijeke. Kvota recikliranja je dakle nula i time E, je problem uistinu velik za zaštitu okoliša. Ovaj problem ne smijemo više e, smanjivati. Stotinu tisuća tona plastičnog otpada onečišćuju okoliš. Oko 14 e, tisuća tona svake godišnje, godišnje se gomila na našem kontinentu, e, pogotovo u Tihom oceanu između Kalifornije i Havaja je taj problem velik, e, obuhvaća teritorij koji je veći od teritorija Indije. E, svojoj djeci govorim neprestano da ne smiju plastične vrećice stavljati na glavu, ali isto tako to se odnosi na mnoge morske životinje koje su izložene toj opasnosti. Moramo uključiti metode koje bi trebale postati prioritetne za e, smanjivanje uporabe plastičnih vrećica kako bismo zaštitili okoliš. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Zoltan Balčov, jedna minuta. Hvala vam. U svim državama članicama Europske unije koriste se plastične vrećice i one izazivaju goleme poteškoće. I need to interrupt you because there's no translation or interpreting into German. Okay. Jetzt. May I begin from the... There's a yes. technical... No, just... Oprostite, imamo tehničkih poteškoća, možda da počnem ponovno. Oprostite. Evo samo da vidimo što se dogodilo. Evo pokušat ćemo ponovno. Hvala vam lijepo. Znači, goleme količine plastičnih vrećica rabe se u svim državama članicama Europske unije i to izaziva golemi učinak. Imamo zastrašujuće brojke 8 milijardi takvih e, vrećica se svake godine e, baca zbog toga ja pozdravljam ovu direktivu jer to je direktiva koju države članice onda mogu preuzeti u vlastito zakonodavstvo a dopušta se državama članicama i da e, je provedu na različite načine. Također mislim da moramo donijeti propise protiv lažnih oznaka jer oznaka okso plastika je kriva, e, pogrešna jer se e, tim postupkom plastika razgrađuje u e, sastavne dijelove koji su još veći onečivači. Trebaju nam plastične vrećice koje će se moći spaljivati, doista spaljivati. Hvala. imate minutu. Zahvaljujem. Smanjenje potrošnje plastičnih vrećica je iznimno važno, a sve to u svrhu e, onečišćenja planeta i ostavljanja bolje situacije za našu djecu. Dakle, ovo utječe izravno na živote milijuna europljana. Nakon godina u kojima smo se borili e, da dobijemo taj sporazum, sporazum koji će e, poboljšati naš okoliš, jer kao što smo čuli od komisije, a to znamo i sami, e, treba pet sekundi da se proizvede plastična vrećica, ona se rabi pet minuta i onda treba pet milijuna godina da se razgradi. Dakle, iznimno je važno da države članice dobiju mogućnost smanjiti do 2020. godine potrošnju plastičnih vrećica E, na odgovarajući način, a postoje ovdje i druge zadaće sa rokom do 2018. Slažem se e, sa e, kolegom Banaganom, dakle važno je prestati o tome samo govoriti i početi nešto raditi. U Kataloniji mi smo na tome počeli raditi još 2007. godine i do 2012. uspjeli smo ostvariti smanjenje od 54% do 2020. godine. Mislimo da ćemo imati oko 32 plastične vrećice po osobi. Zahvaljujem izvjestitelju i o, izvjestitelju Sjeni na odličnom poslu. Plava kartica za vas, gospodina Bronisa Rupa. 30 sekundi imate, izvolite. Hvala vam, predsjedateljice. naš je dojam da uspje da je jedini način da smanjimo plastične vrećice taj da ih prestajemo besplatno dijeliti. Mislite li da bi to mogao biti najučinkovitiji način da riješimo ovaj problem? Možda bismo trebali početi razmišljati kada ćemo početi sa naplaćivanjem plastičnih vrećica od 2015. 16. ili 17. Što vi o tome mislite? Da, naplaćivanje vrećica jedna je mogućnost, no dobra mogućnost je bilo koja koja će omogućiti europskim građanima da promijene svoj stav o uporabi plastičnih vrećica. Hvala vam, gospodin Joe Leinen, izvolite. Hvala lijepo, e, povjereniče Vele. E, vi ste zaduženi za politiku mora, pa ću još jednom ponoviti da mnogo plastičnih vrećica dospjeva u, e, preko rijeka u more. Imamo ove gigantske tepihe otpada, otpada na Pacifiku. Kolega je govorio o jednom e, sedmom kontinentu. Taj plastični materijal je dugovječan to su te e, grozne osobine. Ribe misle da se radi o hrani, pokušavaju e, progutati taj materijal, oboljevaju. Dakle, postoji velika potreba da djelujemo kako bismo smanjili taj plastični otpad. I ja bih rekao da plastične vrećice se ne smiju više dijeliti besplatno u Europskoj uniji. Mora postati obveza da ih se naplaćuje. Ako netko želi rabiti plastičnu vrećicu, onda se to mora platiti. E, možda bismo neke vrste plastičnih vrećica trebali zabraniti jer postoje alternative i u drugim područjima zakonodavstva to isto tako činimo. Lošije metode zabranjujemo kako bismo mogli omogućiti poticati bolje metode. Zahvaljujem gospođe Margarete Augen. Ona je ostala vjerna cilju parlamenta. To nije bilo jednostavno tijekom trijaloga. Komisija je željela povući cijeli dosje. Dobro da smo polučili ovaj rezultat koji je dobar zakon i povjerenik veli da je vaša obveza sve to implementirati. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin David Campbell Bannerman za jednu minutu. Gospođo predsjedavateljice, rasprava oko ovog izvješća um, se uglavnom svela na to da se govori o neopravdanom i krivom izvješćivanju o oksobiorazgradivoj plastici. Uh, svi naravno želimo da dođe do smanjenja onečišćenja plastikom, međutim ta Inovativna tehnologija je tehnologija kojoj je na čelu tvrtka u istočnoj Engleskoj u e, području koje ja zastupam. Ja pozdravljam njihov rad i potencijal da zaposle nekoliko tisuća ljudi u budućnosti. Izvješće ovog izvjestitelja, međutim, prenosi interese Italije koja se temelji na e, hidrorazgradivoj e, plastici, odnosno postupku razgradnje. Potrebni su nam čvrsti znanstveni dokazi, a ne e, krivo informirane, krivo informirana izvješća. Dakle, zabranjuje e, se, odnosno odbija se zabraniti okso biorazgradiva e, plastika, moramo dobro procijeniti sve znanstvene podatke, a e, ne dopustiti da naši stavovi stoje pred onima što odlučujemo. Možete li prihvatiti dvije plave kartice koje se nude, gospodin Agnjuv najprije, izvolite. Evo sada radi vaš mikrofon, izvolite. Ovo je pomalo neobično, jedno prijateljsko pitanje. Ja također predstavljam isto glasničko tijelo kao i gospodin Campbell Bannerman i e, mislim da neću moći govoriti za vrijeme spontanog javljanja za riječ, pa bi mu sada htio e, dati priliku da nešto e, malo više kaže ako želi o toj tvrtki koju je spomenuo. E, da, to je neobično, ali vi e, ste iskoristili plavu karticu koja vam nudi mogućnost da postavite pitanja. Vi niste postavili pitanje, e, pa ćemo onda sada postaviti, dati priliku sljedećoj zastupnici da postavi pitanje. Da, ilustrirali smo koji je problem sa okso razgradivom plastikom. Dakle, ovdje je riječ o tvrtki iz Velike Britanije, a mi smo imali dokaze da je e, oksob razgradivi postupak gori nego da se ništa ne čini, ali htjeli smo zadržati jedinstvo u vijeću i zato na tome nismo insistirali. I zato postavljam pitanje svom kolegi E, da li doista se zalažete za potpuno otvoreno e, istraživanje i ako se pokaže da je ovaj postupak štetniji nego da se ništa ne čini, slažete li se da ga onda treba zabraniti? E, pa o čemu se radi? Ja se upravo zalažem za znanstveno istraživanje, pravo znanstveno istraživanje, pa ćemo onda vidjeti što se događa. Na temelju podataka mog glasačkog tijela ja sam uvjeren da je ovo jako dobra tehnologija koja će nam pomoći da riješimo problem onečišćenja. Bojim se da postoji mnogo zlobnih neznanstvenih informacija e, koje se šire o toj tvrtki i o toj tehnologiji. Mislim da nam trebaju znanstveni podaci prije nego što možemo krenuti dalje u ovu temu. Hvala lijepa. Gospodin Landrić, e, jednu minutu, izvolite. Poštovani dame i e, kolegice, cilj nam je ovdje smanjiti uporabu e, lakih e, plastičnih vrećica koje uvelike utječu na naš okoliš i ovo izvješće, iako nije dostatno, je korak koji ide u pravom smjeru. Osobito kad je riječ o takozvanim razgradivim vrećicama. Ja mislim da mjere koje se ovdje predlažu nisu dostatne neki su uvelike iskoristili mogućnost da prodaju takozvane neškodljive vrećice i s kojima su uvelike e, štetili okolišu. Zato mislim da treba u potpunosti zabraniti lagane i super lagane plastične vrećice i zadržati samo one koje imaju dovoljnu debljinu da se mogu koristiti e, više puta i korisnici trebaju platiti takve vrećice. To je praksa koja se već primjenjuje u nekoliko država članica. Treba se vratiti na uporabu papirnatih vrećica, isključivo e, onih koje se mogu reciklirati. To možda nije u potpunosti e, ugodno rješenje, ali u svakom slučaju moramo se žrtvovati kako bismo zaštitili planet za naredne naraštaje. Hvala. Katažina Lukačevska. Gospođa Lukačevska ima riječ za jednu minutu i 30 sekundi. Hvala vam lijepo predsjedateljice. Mislim da je ova direktiva jedna od malobrojnih direktiva koje unatoč tome što postoje određena neslaganja unutar vijeća je stekla potporu svih klubova zastupnika. E, slažem se sa većinom prethodnih govornika koji su spomenuli koliko ko se vrećica odbacuje u okoliš svake godine. To su milijarde i mnogo, mnogo vremena je potrebno da se ta plastika razgradi u okolišu. Znači problem onečišćenja i katastrofalan učinak na e, floru i faunu je golem i zato je ključno da pokušamo riješiti ovaj problem. Zato mi je drago što vidim da neke države članice su već uvele obvezu naplate plastičnih vrećica Također mi je drago što ova direktiva daje državama članicama odgovarajuće instrumente i nadam se da će države članice biti ambiciozne kako bismo ispunili svoj cilj. No ne slažem se s onima koji misle da je cijena e, vrećica naj važniji čimbenik, važno je educirati naša društva, važno je educirati djecu i obitelji u školama o tome Kakav je učinak plastičnih vrećica na okoliš? Moramo posve jasno napraviti odabir i e, odabrati biorazgradive vrećice i e, načine pakiranja. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Nikos Androlakis, jedna minuta, izvolite. 2010. godine 19 e, milijardi plastičnih vrećica je bilo korišteno u Europskoj uniji, što znači 200 vrećica per capita. Većina tih vrećica su takozvane lake plastične vrećice koje e, su na raspolaganju u trgovinama i supermarketima, no moramo uzeti u obzir da u većini slučajeva te vrećice se ne recikliraju, ne oporabljuju, što znači da postoji veliki učinak na okoliš direktiva provodi amandmane na zakonodavstvo koje se tiče zbrinjavanja otpada. Morali bismo uključiti četiri konkretna cilja. Uz sadašnji sporazum države članice imaju dvije opcije. Mogu poduzeti adekvatne mjere kako bi umanjile e, u potrošnju plastičnih vrećica na 90 per capita do 2019. odnosno do 2025. na 40 vrećica per capita ili mogu zabraniti e, opskrbu tih vrećica do kraja 2018. godine. Ja podupirem taj sporazum i mislim da on predstavlja temelj za pronalazak rješenja za ovo vrlo bit, za ovo veliki izvor onečišćenja. Gospođa Renata Brijano, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Govorimo o e, gospodarstvu koje je sekundarno. E, mislim da je to veliki korak kojeg pokušavamo ovdje poduzeti. Države, prošle godine u Italiji je stupila na snagu zabrana plastičnih vrećica u trgovinama besplatno. Ta zabrana je bila vrlo uspješna, ostvarili smo odlične rezultate, no moramo još mnogo toga učiniti. Moramo nastaviti sa praćenjem, provjerom, verifikacijom, e, moramo reciklirati, moramo prestati generirati otpad, e, pogotovo u prekograničnom smislu. Postoji previše plastičnog otpada koji se generira, što je vrlo štetno i što se tiče lokacija na kopnu, ali i mora, posebice Pacifika. E, tamo od 50. godina se povećava onečišćenje, 30 puta više e, e, iznosi ta površina od površine Italije. Dakle, to je stoga naša obveza prema našoj djeci. Hvala lijepo. Plava kartica. Molim vas da E, imate razumijevanja da nema više vremena, deset javljanja za riječ, spontanih javljanja za riječ, mogu uzeti samo e, jedan klub zastupnika, Giovanni Lavija, jednu minutu, njega ćemo, e, njemu ćemo prvom dati riječ. Hvala lijepa. Mislim da je ovo veliki uspjeh za parlament, povjereniče, jer kao što znate tijekom trijaloga kojim sam ja predsjedao zajedno sa e, predsjednikom odbora za okoliš e, i izvjestitelj i vijeće su e, surađivali tako da smo ostvarili sporazum koji je dobar za budućnost. Možete li početi iz početka? Gospodine povjereniče, ovo je veliki uspjeh za parlament jer tijekom trijaloga zajedno sa izvjestiteljem i vijećem Uspjeli smo pronaći zajednički jezik. Komisija nije uvijek djelovala kao netko tko e, olakšava sporazum i znate da je komisija razmišljala o tome da povuče ovaj dosje i postoje određene primjedbe na kraju teksta o primjenjivosti ovih uredbi. No, to je vrlo važan sporazum kojeg su ostvarili suzakonodavci poštujući uvjete Lisabonskog ugovora. Sve tu u interesu zaštite okoliša. Neke države članice jesu usvojile ove standarde. Sada imamo ciljeve, nove standarde za plastične vrećice, imamo tehnologiju i moramo još više postrožiti standarde ako želimo pomoći zaštiti okoliša. Sljedeći govornik e, e, Nikola Caputo. Hvala lijepa. Smanjivanje uporabe plastičnih vrećica je cilj koji bi trebao biti prioritet za Europsku uniju. Cijeli kontekst je vrlo zabrinjavajući. 2010. godine procijenjeno je da građani rabe 200 plastičnih vrećica svake godine per capita i te vrećice se nisu niti e, kompostirale niti reciklirale. Stoga moramo ovdje pokušati učiniti radikalnu promjenu. Zahvalan sam komisiji e, na to što je stavila fokus na smanjivanje uporabe plastičnih vrećica, odnosno uvođenje obveze da potrošači moraju platiti e, plastične vrećice ako ih žele koristiti. E, države članice imaju obvezu svake godine izvješćivati o uporabi plastičnih vrećica i ta obveza stupa na snagu godinu dana nakon što direktiva stupa na snagu. To je od velike važnosti. Moramo zadržati fokus na ovom pitanju, e, poboljšati učinkovitost mjera i poboljšati ih. E, Mark, gospodin Mark Marker, jedna minuta, hvala lijepa. Pogledajmo štetu koja je počinjena našem pomorskom okolišu i vidjet ćete da uporaba lakih plastičnih vrećica je nešto što je potrebno umanjiti i to vrlo hitno. Postoje velike razlike između država članica. E, Flandrija je uspjela ostvariti odlične rezultate. Od 2003. godine smo smanjili radikalno e, potrošnju plastičnih vrećica 80%. Dakle, na vrhu smo liste no i kod nas postoji prostor za poboljšanje, iako smo toliko uspješni. E, europski ciljevi nam olakšavaju posao jer imamo predvidivi pravni okvir, te imamo mogućnost poboljšati život naših građana. Tekst je fleksibilan, omogućuje državama članicama da ga implementiraju na način na koji oni smatraju da je najbolji. Postoji velika potreba da to učinimo. Suočeni smo sa mnogim izazovima

Danke. Hvala. Sljedeći govornik Ego Šultes, jedna minuta. Zahvaljujem na davanju riječi. Želim, želim čestitati gospođi Augane na njenoj ustrajnosti e, kada je radila na ovom dosjeu. E, plastične vrećice, lake plastične vrećice e, se koriste u previše i mjere koje ova direktiva predviđa e, će biti vrlo teško implementirati, no imajte nešto na umu. Kada potrošači saznaju koje su posljedice lakih plastičnih vrećica, sigurno će biti spremni djelovati, zato im moramo E, reći istinu. Brojke govore za sebe. Kod 90% plastičnih 90 plastičnih vrećica se rabi samo jednom, jednokratno i to dovodi do toga da se povećava plastični otpad. Svaki zastupnik bi trebao raditi na širenju svijesti o štetnosti plastičnih vrećica. Plastični materijali e, E, nude e, nude mnogo mogućnosti za e, gospodarstvo recikliranja. Hvala lijepo, došli smo do kraja spontanog javljanja za riječ i sada bih zamolila povjerenika Vele da nam se još jednom obrati. Hvala lijepa. Želio bih vam prije svega zahvaliti na ovoj raspravi i na konstruktivnim komentarima koje ste iznijeli. Iznesen je niz primjera država članica koje jesu poduzele mjere da smanje uporabu plastičnih vrećica. Te mjere su bile uspješne. E, gospođa Auken je spomenula kao dobar primjer Irsku, Škotsku. E, svi ti primjeri su pokazali da za više 80% je umanjena jednokratna uporaba plastičnih vrećica od trenutka kada je uvedena obvezna naplata za plastične vrećice. To pokazuje da su te mjere uspješne. Kada, bude, kada budu usvojeni amandmani e, na direktivu o zbrinjavanju otpada i kada ta direktiva stupi na snagu, države članice će imati alate na raspolaganju za provedbu svih ovih mjera. E, prvi korak kojeg moraju učiniti jest izabrati instrumente koji su na, na raspolaganju da bi se umanjilo korištenje plastičnih vrećica. Želio bih dodati da ova direktiva donosi odgovor za mnoge probleme na samom izvoru. Što više preventivnih mjera poduzmemo danas, manje korektivnih mjera će nam biti potrebno sutra. Posebice u kontekstu pomorskog otpada, kao što su i sami zastupnici nekoliko puta spomenuli. Isto tako kao što su mnogi zastupnici spomenuli, ovo je pomorski otpad je veliki problem za zaštitu okoliša koji prijeti e, pomorskoj bioraznolikosti. Rekao bih da je to globalni problem za kojeg je potrebno pronaći globalno rješenje. Danas govorimo samo o potrošnji plastičnih vrećica u Europskoj uniji, ali taj problem je mnogo veći i mnogo širi. I uvjeravam vas da ćemo i dalje pratiti e, ovaj problem vrlo ozbiljno. Nova direktiva povjerava komisiji nekoliko zadaća, kao što su na primjer razvoj metodologije za izračun, godišnje potrošnje per capita lakih plastičnih vrećica, razvoj e, tržišnih mjera koje bi omogućile da e, biorazgradive plastične vrećice se više koriste, te također procjena učinka okso biorazgradivih e, plastičnih vrećica na okoliš. Mi ćemo ispuniti tu zadaću i pokušat ćemo ispuniti rokove koji su vrlo kratki. Kompromis kojeg smo ostvarili je vrlo važan korak naprijed za rješavanje ovog pitanja plastičnih vrećica i uživa veliku potporu javnosti. Dakle, mislim da ovom novom direktivom možemo dokazati da je Europska unija e, sposobna e, umiriti zabrinutosti građana i pomoći im. Hvala. Hvala povjereniče. I sada ponovno gospođa Auken ima riječ kao izvjestiteljica. Hvala lijepo povjereniče Vele. Uistinu se nadam da će ovo biti naša prva pobjeda e, u odnosu na one iz komisije koji su protiv okoliša, ali ne i naša posljednja pobjeda. Ovo je povijesni dan, e, prekretnica. Vrlo bitno je da smo uspjeli dobiti tako bitnu podršku država članica i ovog parlamenta kako bismo pokazali koliko je bitno umanjenje. Fleksibilnost je ugrađena u ovaj zakonodavni prijedlog, ne u onoj mjeri u kojoj to tražila komisija. Ja sam kršćanka, e, puna sam nade, no unatoč tome mislim da ponekad moramo nešto i učiniti, poduzeti. Nije dovoljno samo se nadati, a to smo upravo sada napravili i pokušat ćemo ispuniti sva obećanja koja su sadržana u našem prijedlogu kako bismo ostvarili bolje brojčane vrijednosti. Na primjer, brojke danske su previše optimistične. Prije dva dana sam e, morala odbiti pet plastičnih vrežica koje su mi u trgovini željeli uručiti. U svakom slučaju brojke su dobre, sredstva su dobre, postoji fleksibilnost i ponovit ću još jednom. Ne govorimo o zabrani mi možemo i dalje koristiti baš pa reći govorimo o smanjenju i ako stavimo određenu cijenu na svaku vrećicu, ne porez već cijenu, tada će potrošači ipak razmisliti treba li uistinu platiti 50 centi E, možda sam ponio vrećicu sa sobom i imam džepove ili možda mogu upotrijebiti plastičnu vrećicu od pamuka ili plastičnu vrećicu koju je moguće reciklirati. E, to je sve stvaranje novih navika. Dakle, ponavljam, ovo je od povijesne važnosti i to ne bi smjela biti naša posljednja pobjeda na području zaštite okoliša, već samo prva. Hvala. Hvala lijepa izvjestiteljici i, ja čestitam svima koji su radili na ovom prijedlogu i bili toliko uspješni. Rasprava je time zaključena. Glasovanje će se održati za manje od sat vremena od e, eh, 14.30.